Okay, so dear colleagues, I think we can start the meeting. U redu, dragi kolege, mislim da možemo započeti sa sastankom. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolege, dragi kolegice, započet ćemo sa današnjim sastankom odbora i odmah ćemo započeti sa dnevnim redom. Kao prvo, usvajanje dnevnog reda. Ako tu nemate ništa protiv dnevnog reda, onda se dnevni red usvaja. Zatim prelazimo na priopćenja predsjednika. Kao i inače, će se ovaj sastanak eh, našeg odbora danas prenositi putem interneta. Imamo usmeno prevođenje na 20 službenih jezika. A mogu vam isto tako i priopćiti da sastanak kojeg smo e, predvidjeli za 6. siječnja 2020. godine da će se taj sastanak odkazati zato što nemamo nikakvih hitnih pitanja i isto tako vas mogu obavijestiti o tome da ćemo danas na večer nakon sastanka imati prijem, dakle odmah nakon sastanka kako bismo obilježili na neslužben način i kraj ove godine i kako bismo mogli se neslužbeno malo podužiti. I onda možemo odmah prijeći na prvu sadržajnu točku na našem dnevnom redu. To je različnica za 2018. godinu. I sada mogu bez većeg uvoda predati riječ našem izvjestitelju, gospodinu Atili Kovaču. Izvolite, imate riječ. E, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Biću vrlo kratak, ispričavam se zato što moram nakon ovoga odmah otići održati e, jedno drugo predstavljanje i govorit ću na materijem jeziku mađarskom. Ja sam se potrudio da imamo uravnoteženu formulaciju u našem dokumentu te da naglasimo najvažnije elemente. No, bio sam suočen i sa određenim ograničavajućim aspektima, primjerice ograničenje što se tiče e, same veličine dokumenta, broja stranica, a sve ono što nisam uspio unijeti u dokument e, ću staviti u obliku amandmana, a do 6. E, prosinca uzgledečno trebamo podnijeti e, amandmane. O čemu se radi u ovom prijedlogu? Predstavljanje Europskog suda sam ja ovdje pozitivno prihvatio. Rekli smo da trebamo imati transakcije ka prirodnim resursima i e, tu smo vidjeli da se sve to odvijalo na dobar način i da nismo imali veću stopu pogreške od 2,4% kao za prethodnu godinu, dakle stopa je ostala jednaka. Želim naglasiti da je važno da je kod trgovinskih sporazuma treba imati na umu različite e, propise vezane uz ljudsko zdravlje i fitosanitarne uvjete te dobrobit životinja. Isto tako sam izrazio svoje mišljenje o tome da dolazi do nezakonitog oduzimanja e, zemljišta, da je to nešto što oligarsi provode na nekim mjestima, te sam pokušao ukazati isto tako i na opasnost renacionalizacije. A govorio sam isto tako i o tome da je važno da imamo zelenu zajedničku poljoprivrednu politiku. To je nešto što je vrlo važno u 21. stoljeću. Osim toga sam naglasio da trebamo poduprijeti mlade poljoprivrednike, da je to jednako važno kao i to da moramo pojednostaviti pravila te da moramo olakšati administrativno opterećenje za poljoprivrednike. Spomenuo sam već amandmane, a o amandmanima ću govoriti o sljedećim točkama. Htio bih zamoliti Europsku komisiju da stopu provedbe na području regionalnog razvoja povisi, te isto tako i stopu apsorpcije sredstava. To isto tako treba povećati. Želim isto tako reći da je važan element digitalizacije poljoprivrede, zatim pametna poljoprivredna gospodarstva te pametna sela. Tu imamo već programe koji su krenuli, njih treba optimizirati te harmonizirati. I na kraju, ali ne i najmanje važno, bih se htio osvrnuti i na pravednu raspodjelu među državama članicama te unutar država članica. Dakle, o svemu tome se radi u mom kratkom tekstu i zahvaljujem vam na pažnji. Ja, vielen Dank, Berichterstatter. Hvala vam lijepa gospodine izvjestitelje. Onda prelazimo sada na izvjestitelje u sjeni. U ime Pučana vidim da je ovdje gospodin Dorfman. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodin Milacu, nažalost, danas ne može biti ovdje i stoga bih ja htio kratko reći što mi je prenio. Dakle, za njega je važno reći da on prvo zahvaljuje izvjestitelju na konstruktivnoj suradnji pri izradi, eh, pri dosadašnjoj izradi ovog eh, izvješća i vjeruje da će se tako i nastaviti raditi zato što dijeli u velikoj mjeri stajalište izvjestitelja i za nas kao pučane u ovom tekstu nema nekih većih problema. Mi ćemo, što se tiče amandmana, sve to pažljivo si pogledati, ali nećemo imati nekih dalekosežnih amandmana osim onih eh, s kojima želimo još nadalje poboljšati ovaj tekst, ali dakle možemo reći da je sve u svemu za nas kao pučane ovaj tekst eh, svakako prihvatljiv. Hvala. Hvala. Kolega Kristensen. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju na prijedlogu. Htio bih spomenuti da integrirani sustav upravljanja i kontrole da je vrlo važan. Vrlo je važno da se e, zaustave e, isplate e, kojih je došlo do grešaka i to je vrlo važno isto tako kada se radi općenito o provedbi zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine. Te isto tako da je važno da trebamo poduprijeti Europsku komisiju da što se tiče onih trgovinskih sporazuma koje smo već potpisali, da se ona pobine da su oni uravnoteženi i pravedni. One države s kojima trgujemo trebaju uvijek poštivati i poglavlje o održivosti. Važno je da se te države toga pridržavaju, a i države članice na kraju krajeva bi trebale imati isto tako tu odgovornost da ne dolazi kod njih do nekakvih krivih isplata e, sredstava. Dakle, potrebna je transparentnost između država članica i treba moći vidjeti isto tako tko je vlasnih e, tih poljoprivrednih površina da znamo tko dobiva e, sredstava i tko je vlasnik e, e, zemljišta za koje se daju isplate. To je važno za sve i bilo bi dobro kada bismo to mogli napraviti za sve države članice Europske unije. Ali isto tako i da možemo bolje sve to mjeriti. To je važno. Da nemamo krive podatke u ZPP-u nakon 2020. godine i važno je isto tako i da zajednička poljoprivredna politika da svoj doprinos za zelenoj, tranziciji a e, ulaganje i istraživanje u e, zelene tehnologije treba staviti na prvo mjesto kao prioritet. Hvala. Hvala. Zatim kolega Hojsling ima riječ. Hvala vam niti mi nećemo uložiti neke, jako, neke amandmane koji jako promjenjuju ovaj tekst, ali želimo govoriti o jednom članku iz New York Timesa o navodnim e, korupcijskim skandalima u nekim državama članicama. Mislim da trebamo i o tome govoriti jer se tu radi djelomično o e, vjerodostojnosti Europske unije, dakle vezano s to kamo idu sredstva Europske unije i stoga moramo te navode isto tako i e, ispitati i ako to ne napravimo, onda bojim se doći će do velikog gubitka vjerodostojnosti u zajedničku poljoprivrednu politiku. A osim toga je jasno da ZPP treba prilagoditi novim ciljevima e, komisije, dakle vezano u zeleni plan i što se toga tiče još ćemo podnijeti amandmane. Hvala. Hvala. Zatim e, kolega Kužmijuk. Hvala vam. Mi nemamo nikakvih amandmana na ovaj e, dokument. Hvala vam. Ja, vielen Dank. Ich sehe von den... Hvala vam. Iz drugih klubova ne vidim tu nijednog izvjestitelja u sjeni. Želi li se još netko možda javiti za riječ? Netko iz drugih klubova? Ili općenito netko od kolega? Ne. Nema danih javljanja za riječ. Onda ću još jednom riječ dati izvjestitelju sada na kraju rasprave. Danke, Herr äh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. I ja vam zahvaljujem na podršci. Dakle, vidim da imamo različite ideološke perspektive, ali vidim da što se ovoga tiče imam konsenzus i to me naravno veseli. Jedan od mojih ciljeva prilikom e, sastavljanja ovog mišljenja je bio taj da imamo ravnotežene formulacije, da pronađemo tu ravnotežu među nama i vidim da su svi klubovi zaprimili tu poruku i da imamo svi isti cilj, a to je taj da što se tiče poljoprivrede Europa postane još bolje i bolja. Mislim da bi to trebao biti naš zajednički cilj. Hvala. Vielen Dank, ähm, Hvala vam, dragi kolega. Zaboravio sam malo prije riječ dati komisiji. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam Kristine Borhman, ja sam ravnateljica za jamstva i reviziju u glavnoj upravi za e, poljoprivredu. Što se tiče vašeg nacrta mišljenja, mislim da ono pokazuje da doista imamo e, veliki stupanj povjerenja u ZPP, da imamo malu stopu pogreške i samo ako mi dopustite, htjela bih rekla, reći da je sud rekao da što se tiče izravnih plaćanja, da tu ne postoji materijalnih grešaka u ZPP-u, a ne što se tiče rashoda za tržište. A u godišnjem izvješću se govori da je čak i taj dio e, slobodan od e, materijalnih pogrešaka, dakle samo da to is mm, korektno iskažemo i hvala i što ste kapacitete komisije naglasili u mišljenju. Izvjestitelj je rekao da je to izvješće jako dugo iz toga bih ja htjela samo svratiti vaše mišljenje na to da je komisija odgovorila na e, godišnje izvješće, to je na samom kraju tog izvješća i možete tamo vidjeti da kada govorite o okviru performansa i kada tražite od komisije država članica da to poboljše, onda treba znati da je komisija već prihvatila tu preporuku i da smo u odgovoru rekli da imamo taj cijeli okvir za, za postizanje rezultata za razumije nakon 2020. godine, da se o tome trenutno pregovara u okviru su zakondavaca i znam da ćete vi imati o tome rasprave kao i o horizontalnoj uredbi i uredbi o strateškim planovima. Dakle, samo da kažem da je to ono što je komisija odgovorila. Također bih htjela reći što se tiče razdoblja nakon 2020. godine, vezano uz pitanje koje ste postavili komisiji da se izbjegne renacionalizacija ZPP-a. Tu komisija naravno smatra da su njeni prijedlozi za razdoblje nakon 2016. godine takvi da osiguravaju da ćemo imati jednaku, jednaka pravila za sve, ali opet o tome pregovarate vi i toga smo sigurni da ćemo zajedno moći postići to da ćemo imati jednu zajedničku europsku poljoprivrednu politiku. Samo što se tiče nekoliko vaših komentara da kažem da ste kao izvjestitelj rekli da ćete podnijeti amandman vezano uz regionalni razvoj i stopu apsorpcije sredstava osim ako usmeni prijevod nije bio dobar, želim reći da je za ruralni razvoj stopa apsorpcije visoka i da je sud također to uvažio i da je rekao da nema problema sa apsorpcijom u ruralnom razvoju, niti sa stopom e, potrošnje. Mi kao komisija se naravno slažemo s time da kada se radi o digitalizaciji, svim novim tehnologijama koje mogu pomoći pri smanjenju administrativnog opterećenja, ali isto tako pri e, ozelenjavanju ZPP-a, da je to nešto što pozdravljamo i da tu izbliza radimo sa državama članicama na tome. Što se tiče e, raspodjele izravnih plaćanja, to je također sasvim dio prijedloga komisije i to je u redu. I na kraju bih htjela reći da u vašem prijedlogu pa zapravo govorite o prevenciji i detekciji i da budemo vrlo pažljivi kada se radi o pitanjima vladavine prava i mislim da je to vrlo važno kada se radi o timanju zemlje. Europska komisija je uvijek dosljedno govorila da kada govorimo o tom fenomenu otimanja zemlje, a evo gospodin je govori o članku iz New York Timesa, da doista moramo razlikovati je li to prijevara, onda mi to moramo e, razmotriti, ali kada se radi o sustavima upravljanja i kontrole kojima upravljaju države članice, onda to radi glavna uprava ekvin i tu izbliza pratimo što se događa u državama članicama da se poštuju sva pravila i da tu imamo veliku, velika jamstva od njih. Ali kada se radi o vladavini prava i o tome tko je vlasnik zemlje ili tko može kupovati zemlju u državama članicama, onda je to zapravo nešto što se tiče vladavine prava i tu naravno komisija isto tako ima jedan prijedlog za to za razdoblje nakon 2020. godine. I Europska komisija je vrlo pažljiva i kada se radi o tim pitanjima vladavine prava. I mi izbliza pratimo sve e, navode i radimo usko sa drugim službama Europske komisije koje se time bave. Hvala. Mm, hvala komisiji. Želi li izvjestitelj još nešto reći? Ne. Onda vam mogu reći da je rok za podnošenje amandmana 6. prosinac u 13 sati, a 22. siječnja želimo onda usvojiti nacrt e, mišljenja, a vodeći odbor namjerava 20. veljače usvojiti izvješće. Onda možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To je politika tržišnog natjecanja. I u vezi godišnje izvješće za 2019. godinu. Kao odbor za poljoprivredu slijedimo našu tradiciju od 2016. godine da sastavimo mišljenje na to izvješće i gospođa Karvaljajš je izvjestiteljica te nam je izradila nacrt mišljenja kojeg nam sada želi predstaviti. Izvolite, kolegice. Hvala vam, gospodine predsjedniče, govorit na portugalskom jeziku. Krenula bih od toga da podsjetim kolege da politika tržišnog natjecanja ima za cilj da ostvarimo e, ciljeve iz EPP-a. Da je to kao što i ugovor o funkcioniranju Europske unije stoji, kao što je nedavno Europski sud pravde rekao da ta politika tržišnog natjecanja ima e, e, prednost nad E, drugim propisima. I toga se moramo brinuti da politika tržišnog natjecanja na učinkovit način doprinosi osnaživanju položaja naših poljoprivrednika te da imamo pravednu situaciju kako za potrošače tako i za proizvođače. I polažeći od tih ideja sam ja sastavila svoje mišljenje. A zbog ograničenja u duljini e, mišljenja sam morala biti vrlo koncizna, što znači da ćemo morati to onda još nadopuniti nemajući na umu samo taj kontekst koji se tiče politika društvenog natjecanja i poljoprivredne politike i o čemu se ovdje samo kratko govori, već mislim da treba i detaljnije govoriti o nekim drugim aspektima. Primjerice, ja bih u to uključila nešto o čemu se govori u godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja, dakle korištenje državnih potpora za uspostavu e, širokopojasnog interneta. To je nešto s čime treba zastaviti, što je vrlo važno, zato što je inovacija, digitalizacija u poljoprivredi nešto što će biti od ključne važnosti kako bismo se pobinuli da naša ruralna područja i poljoprivrednici budu uključeni u sve to, da, ih ne zapostavimo. I stoga ja iznosim neke prijedloge, isto tako i u vezi s amandmanima. I vjerujem da će kolege imati neke prijedloge. Htjela sam postupiti na sljedeći način. Htjela sam naglasiti neke točke za koje smatram da su izuzetno važne za poljoprivredni sektor kada se radi o, otežnom tržišnom natjecanju. Jedan takav aspekt su proizvođačke organizacije te udruživanja proizvođača. Tu sam htjela pozdraviti studiju koju je Europska komisija sastavila i koja se tiče povrća, govedine i također žitarica u EU. Tu se naglašava koliko su važne te organizacije za e, napredak u situaciji poljoprivrednika u cjelokupnom lancu hrane i da imaju dostojanstvene uvjete za život. Neću sada još puno duljiti, ali htjela bih naglasiti ipak da imamo nepravedne trgovačke prakse, da imamo direktivu s tim u vezi koja je važna kada se radi o tome da imamo bolju ravnotežu za poljoprivrednike kada e, stupaju u pregovaranje. I bit će vrlo važno da komisija zbilja prati taj proces dok se on odvija, te da se pokušavaju isto tako i e, nametnuti najbolje prakse kada ih se identificiraju. Treba isto tako osladiti težu između različitih e, dionika u tom lancu, te trebamo biti vrlo pažljivi na neke čimbenike koji mogu ugroziti tu ravnotežu. I stoga tražimo Europska komisija da pogleda kakav može biti učinak e, nekih saveza e, u svrhu od proizvoda poljoprivrednika. Već se je vidjelo da kad, to, tu dolaze do negativnih posljedica i e, neke vlasti koje se bavaju tržišnim natjecanjem su to već morali istraživati. Ja sam isto tako nedavno bila prisutna na radionici Europske komisije o tome i tamo se naglasilo koliko je to pitanje važno. I na posljedku, da budem kratka, mislim da je važno da pogledamo isto tako e, pitanje e, vezano uz jedan prijedlog e, novog povjerenika u komisiji, vezano uz ekološke proizvode, gdje se dakle traži da se iz e, glavne uprave ali i u glavne uprave za tržišno natjecanje neke, neki prijedlozi prebacuju. A znamo da sve to treba biti u potpunosti u skladu sa ZPP-om, ali to treba integrirati u ono tijelo koje je nadležno za upravljanje poljoprivredom, a to je glavna uprava Agri. To je ona glavna uprava koja ima potrebna saznanja da prati promjene do kojih će doći u sektoru. To je samo nekoliko od pitanja koje ja smatram važnima i naravno da sam spremna e, razgovarati o tome i odgovoriti na bilo kakve sugestije koje kolege imaju. Hvala. Hvala vam, draga kolegice, na izradi nacrta ovog mišljenja. Sada ću riječ predati Buda, kolegi Budi koji je izvjestitelj u Sjeni. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori primul rând să mulțumesc și eu raportoare. Hvala vam. Prije svega bih e, zahvalio izvjestiteljici na onome što je do sad napravila. Mm, htio bih također naglasiti važnost ove studije koja je vezana uz organizacije tržišta. Ova studija nam pokazuje da je glavni razlog organiziranja proizvođača ono da ojačaju svoju poziciju u opskrbnom lancu. To također omogućuje pristup određenim tržištima. To je nešto što je privuklo moju pažnju kada sam razgovarao sa poljoprivrednicima u Rumunjskoj i Belgiji. To je povezano također sa pitanjem cijena. Rekli su mi da su cijene više manje jednake unatrag 20 godina, dakle govorimo o cijenama koje uspiju postići poljoprivredno gospodarstva, a onda u supermarketima cijene nenadano rastu. Moramo učiniti što možemo kako bi poljoprivredni proizvodi zadržali kvalitetu, a po pristupačnoj cijeni. Smatram da nije u redu da potrošači plaćaju cijenu problema na koje nailazimo na tržištu. U opskrbnom lancu su najslabija karika upravo poljoprivrednici. Smatram da bismo zato trebali donijeti tržišne mjere koje bi omogućile dakle, pravednu cijenu za poljoprivredno gospodarstvo i fer cijenu za potrošače u trgovinama. Da bismo izbjegli da se to ne dogodi, moramo ojačati dakle, ulogu proizvođača, a s tim je naročito povezano pitanje nepoštene trgovačke prakse. To može naštetiti tržišnoj utakmici. Zato bismo u budućnosti trebali imati nešto drugačije stajalište kada je riječ o formiranju cijena. Moramo vidjeti koja bi bila najoptimalnija cijena na tržištu s obzirom na troškove vezane uz primjerice inovacije i posljedice po okoliš. I za kraj, bih e, rekao da evo još jednom da je važno imati optimalan odnos između proizvodne cijene i prodajne cijene. Poljoprivreda često treba je prodati proizvode ispod cijene i to onda izaziva čitav niz problema koje vidimo na tržištu. Hvala vam, izvolite, sljedeća kolegica. ustanovište tu napisano od нашия kolega od групата na socijalistite predstavljava dobra osnova za... Ispričavamo se, nema prijevoda. Evo ga, stigao je. Dakle, smatram da je ovo jako dobra osnova za nastavak e, našeg rada. Imamo jedan popis stvari koje moramo učiniti i mi bismo tu htjeli nešto dodati na taj popis. I to zato što smatramo da trebamo primjerice nastaviti kontrolirati situaciju vezanu uz pesticide. Moramo također na vrijeme usvojiti prijelazno zakonodavstvo kako bismo izbjegli stres na tržištu. Osim toga, važno je dakle provoditi strategiju od farme do stola. I trebalo bi također povesti kampanju podizanja savjesti vezano uz ova pitanja. Hvala vam. Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Russen. Kolegica, kolega Russen iz kluba ECR. Dank u wel, voorzitter. Ook heel veel dank aan de Hvala vam. Hvala izvjestiteljici na izuzetno dobrom nacrtu izvješća. Ona je usmjerila svoju pažnju na odgovarajuća pitanja kada govorimo o politici tržišnog natjecaja. To su važna pitanja koja utječu na e, poziciju poljoprivrednika u opskrbnom lancu. Izvjestiteljica je tu navela dakle podatke vezano uz e, pozicioniranje poljoprivrednika. Dobro je da oni mogu međusobno surađivati kako bi ojačali svoju poziciju u lancu i kako bi uspjeli postići bolju cijenu za svoje proizvode. Ono što mogu pozdraviti također je fokusiranje na pitanje održivosti. Izuzetno je važno ulagati u to područje, a sve kako bi poljoprivrednici mogli sklapati sporazume vezane uz održivost. To je važno i za društvo u općem smislu, ali i za potrošače. Moramo moći facilitirati dakle, tu njihovu ulogu. Moramo se osigurati da postoji dovoljno prostora za inicijative vezane uz održivost. I doista podržavam ovo što je istaknula naša izvjestiteljica. Hvala vam. Hvala lijepa. Drugi klubovi nisu imenovali izvjestitelji u smjeni. I da li neko još u ime kluba želi uzeti riječ, a inače imam još pet zastupnika koji su se javili. Dakle, kolega Rope. Ačiū kolega, noriu. Hvala vam, dragi kolege. Ja bih zahvalio izvjestiteljici na sjajno obavljenom poslu. Ovo je tema koja je jedna od najvažnijih za nas i o njoj smo poveli širu raspravu. Ona nije vezana samo uz poljoprivrednike, ona je vezana uz evropske potrošače. Također je povezana sa izvozom, zato što moramo biti konkurentni ne samo na vlastitom tržištu, već i u odnosu na treće zemlje. I ukoliko poljoprivreda nije konkurentna. Dakle, na domaćem tržištu onda to neće biti niti na globalnom tržištu. Ovo je povezano sa svim i sa pitanjem razrišnice o kojoj smo raspravljali u prethodnoj točki dnevnog reda. Naime, ukoliko nemamo odgovarajući proračun za pitanja tržišnog natjecanja, nećemo moći riješiti probleme koje smo utvrdili da postoje. Poljoprivrednici djeluju u posebnim okolnostima. Dakle, jedna od e, kategorija kojih zabrinjava je primjerice pitanje cijena. To su spomenuli kolege koji su govorili prije mene. To predstavlja dvije trećine njihovog prihoda. A nadalje su tu plaćanja. Plaćanja su pitanja koje je uređeno. A moraju biti uređena na način da poljoprivrednici iz svake države članice budu konkurentni. Ukoliko ne budemo imali takav sustav, nećemo postići željene rezultate. Komisija je spomenula da će pružiti pravedne uvjete svim poljoprivrednicima. Ja se doista radujem tim najavljenim povoljnim uvjetima Htjeli bismo to vidjeti u prijedlogu komisije za razdoblje od 2021. do 2027. Daću vam jedan primjer. Prije tjedan dana tisuće naših poljoprivrednika, evo vidite slike, su zauzeli u ceste u Litvi, evo vidite slike traktora. Oni jednostavno više nisu konkurentni u trenutnom kontekstu. Kao što znate, Baltičke zemlje imaju najnižu stopu izravnih plaćanja. Danas naši poljoprivrednici proizvode tek polovicu svinjetine, svinjskog mesa koje je potrebno našem tržištu i naši potrošači teško dolaze do domaćih proizvoda. Da jednako je sa tržištem mlijeka i mliječnih proizvoda, cijene padaju i zato je izuzetno važno da svi poljoprivrednici osjećaju da u EU nisu diskriminirani, da ima, da postoje pravedna i jednaka pravila za sve, dakle, dionike na tržištu. Moramo također u taj sektor privući novu generaciju poljoprivrednika, mlade ljude koji će radeći u poljoprivredi moći osigurati održivost dakle na duge staze. Mislim da je izvješće dobro i mi ćemo podnijeti vlastite amandmane. Hvala vam, zastupnica Aguilera. Hvala vam. Prije svega bih eh, čestitala kolegici Izabel na izvješću. Mislim da je ono jako dobro. I to je jedan dobar start za raspravu o politikama tržišnog natjecanja. To je jedna od e, naših najvažnijih tema i možda joj ne posvećujemo dovoljno vremena, ne mislim samo danas, već e, općenito. To je nešto što značajno utječe na stanje u poljoprivredi. Dakle, niska cijena koju poljoprivrednici postižu za svoje proizvode na tržištu. Općenito smo zadovoljni trgovačkom praksom, očekujemo i primjenu odgovarajućih direktiva od državama članicama, međutim iz godine u godinu vidimo kako poljoprivrednici dalje za svoje proizvode postižu cijene koje su vrijedile prije 10 ili čak 15 godina. Smatram da tu nema, nema odgovarajućeg političkog senzibiliteta za ovaj problem. Mislim da je to općenito pitanje, ne mislim samo na rad ovog odbora. Imamo općenito jako visoke standarde u našem društvu kada je riječ o društvenim standardima, standardima zaštite okoliša i njima se ponosimo. Međutim, sve to utječe negativno na situaciju u poljoprivredi i dovodi poljoprivrednike u nezgodan položaj. Ne vodi se dovoljno računa o činjenici da su cijene koje im se plaćaju za proizvode jako, jako niske. Na koncu vlade su zadovoljne, odgovara im da potrošač plaća nižu cijenu proizvoda u trgovini. Dakle, poljoprivrednike se malo plaća, ali na koncu potrošači ne plaćaju tako male cijene za proizvode koje kupuju u trgovinama. Nadam se da ćemo o ovome imati pozitivno mišljenje i ne bih htjela čuti da se dakle pitanje državnih potpora da pređe u glavnu upravu koja se bavi e, politikama tržišnog natjecanja. Smatram da ona treba ostati pod okriljem opće uprave za poljoprivredu. Ne bi valjalo sada ovo mijenjati dakle, i seliti u sasvim drugu upravu Europske komisije. Mislim da bi s tim u vezi trebalo poslati jednu jasnu poruku naročito sada kad imamo novu Europsku komisiju koja je potvrđena. čujemo da se traže dakle rezovi državnih potpora i evo, nisam zadovoljna time što čujem i Izabel. Smatram da je važno ovo istaknuti. Treba poslati važnu, jasnu poruku ne, ne možemo prihvatiti da se glavna uprava za tržišno natjecanje bavi, politik, bavi državnim potporama. To će onda pod, podlijegati sasvim drugim pravilima e, podlijegat će dakle isključivo e, ekonomskoj računici. Smatram da to nije u redu i to neće ni malo pomoći poljoprivrednicima. I još nešto za kraj. Imamo jednu studiju organizacije proizvođača, smatram da je ona jako dobra, mogla bi biti korisna i za neke druge sektore. Međutim, postoji jedan problem vezan uz proizvođače voća i povrća. Imamo minimalne standarde koje vrijede u određenim državama članicama, tiče se dakle minimalnih uvjeta za udruživanje. to e, znači strozavanje kriterija. Mislim da to nije u redu. Organizacije proizvođača maslinovog ulja, voća i povrća ne mogu značiti smanjenje kriterija. To je važno za same proizvođače i zato pripazimo na tu temu. Ti zahtjevi kad kad e, doista utječu na funkcionalnost eh, samih organizacija potrošača. Nije u redu da se standardi smanjuju. I to je pitanje na koje ćemo u budućnosti trebati obratiti pažnju. Standardi trebaju biti strogi. To je nešto što treba ići na ruku proizvođačima, a ne preprodavačima, trgovačkim lancima ili njihovim klijentima. Evo, već su kolege spomenuli studiju, pa sam htjela istaknuti ovaj problem. On bi mogao postati izuzetno značajan u budućnosti. Mislim da su organizacije proizvođača jako dobar instrument, ali ne bi trebalo to narušavati nekakvim nacionalnim, niskim nacionalnim kriterijima. Ipak imamo zajednički ZPP, to bi loše utjecalo. Hvala lijepa. Vielen Dank, Frau Kollegin, Kollegin Hvala vam zastupnice, zastupnica Hvala vam. Dobro pozdravljam izuzetno dobar rad kolegice. Imam nekoliko primjedbi. Mislim da ovo mišljenje dolazi u dobrom trenu. Moramo se osvrnuti na strategiju od farme do stola. Potom referenca na e, e, konkurenciju koja dolazi iz trećih zemalja vezana je u standarde. Potom stavak 5 da kad govorite o potrošačima koji žele održivije proizvode, mislim da to moramo navesti. Politika tržišnog natjecanja ne može nametati cijene javnom dobru. Ja ću pokušati ovdje unijeti formulacije, dakle ovo farm to fork, konkurencija iz trećih zemalja, klimatske promjene. Evo vidjeli smo da u nekim zemljama poljoprivrednici prosvjeduju, dakle u mojoj zemlji, u Njemačkoj, Nizozemskoj vidimo i drugdje. Poljoprivrednike zabrinjava ovo što se događa, oni osjećaju da moraju učiniti više za okoliš i mi se s time možemo složiti, ali novca je manje u ZPP-u. Također, tržište to ne plaća. Ja ću pokušati unijeti formulacije koje se toga tiče. Biću otvorena. Glavna uprava za tržišno natjecanje nije prijatelj poljoprivrednika. njihovi stavovi su poprilično uski. Oni ne uzimaju u obzir ono što se događa izvan politike tržišnog natjecanja, priroda, život na poljoprivrednom gospodarstvu i tako dalje. Potom nepoštene trgovačke prakse. Ja bi to stavila u prvi plan. Pa, hrana je izuzetno važna za život, oslanja se na prirodu i trenutni model koji prisiljava poljoprivrednike da dobivaju više uz manje ulaganja jednostavno nije održiv. Hvala lijepa. Dank, kolege De Castro. Hvala vam, zastupnik De Castro. Ja se pridružujem kolegama u komplimentima kolegice Izabel. Kolegica Aguilera je spomenula nešto što sam ja htio reći. A to je ova opasnost, e, dakle, izlaska državnih potpora iz nadležnosti glavne uprave Agri. Možda bi bilo dobro promijeniti pravnu osnovu. Treba treba povezati sa člankom 42 ugovora kako bi se spasila ova veza uz neku veću fleksibilnost. Dakle, sačuvati ovaj instrument. Inače ćemo upasti u zamku koju malo čas opisala kolegica Mekines. Vidjeli smo to i sa direktivom o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Postoji ovaj sukob između dakle, glavne uprave za poljoprivredu i tržišno natjecanje. One u startu različito tumače stvari. Iako imamo mišljenje suda koje je razjasnilo i reklo da bi trebalo ove propise vezati uz ugovor. Dakle, nema nikakve e, zloporabe koja dolazi od strane organizacije proizvođača i sl. Hvala lijepo na pažnji. Hvala lijepo. A onda riječ dajemo komisiji. Hvala. Ja ću se vratiti samo na neke stvari koje su ovdje iznesene ali prvo dobro jutro svima. Prvo, ističem važnost da se pozabavimo pitanjem određivanja cijene, što je i više članova pitalo, kao i poziciji našeg poljoprivrednika u cijelom lancu. I to je upravo ono na čemu komisija radi proteklo desetljeće. Ova studija na kojoj se više vas pozvalo je studija koja je napravila glavna uprava za tržišno natjecanje Competition i koja analizira što radi poljoprivrednici u tom pogledu i da li su dugoročno gledano proizvođačke organizacije pravo rješenje. Naravno, potpore mogu učiniti nešto, plaćanja nešto, ali to nije dovoljno. Prema tome, pitanje je da li je stvarno E, rješenje u proizvođačkim organizacijama koje im nude usluge kao što je recimo transport, kontrolu kvalitete, pomoć kod prodaje, marketing u svakom pogledu i to njima daje pravu zapravo snagu u odnosu na velike lance trgovačke i snižava im rashode i troškove. Jer na kraju mi znamo šta su cijene u kojoj mjeri uzimaju u obzir troškove i rashode. Prema tome, mi se nadamo da će se više poljoprivrednika pridružiti tom toj evoluciji, tom razvoju i otiču proizvođačke organizacije. Komisija prema novoj reformi ZPP-a misli da će treba biti jake potpore za poljoprivrednike i da se mogu učlanjivati u proizvođačke organizacije kako bi jačali svoju poziciju u čitavom lancu. Vi ste govorili ovdje i o državnim potporama i kako se one prelaze iz organizacije jedne glavne uprave glavnu upravu za natjecanje, tržno natjecanje. To je naravno interna stvar komisije kako mi strukturiramo posao. Ali osim toga podsjećam vas i na nekoliko činjenica. Kao prvo, zakon se ne mijenja, on ostaje potpuno jednak. Pravna osnova ostaje potpuno ista, pravila ostaju ista a pravila se donose na zapravo jednom plenarnom sazivu gdje god je to i kad god treba u tom sudjelu tako su zakonodavac. Osim toga, komisija je već primjenila e, sa propise koji postoje na proizvode poljoprivredne kao i one de minimis pravile. To nije ono specijalno de minimis pravilo, nego je ono općenito koje vrijedi za sve. I mi radimo ruku pod ruku sa svim evropskim tijelima i možete ostati mirni da će biti vrlo dosljedna politika državnih potpora i vrlo dakle dosljedna i u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Zatim govorili ste o plaćanjima, to naravno nije direktno pitanja ovog izvješća. To je nešto čime ćemo se baviti u sljedećoj ZPP reformi, pa vas pozivamo da se u tom obliku vratite i tom prilikom vratite na to pitanje. Bilo je zatim pitanje u vezi inicijative za održivost. To je za razliku od onog što je bilo kazano e, mi zapravo radimo sve što možemo da pomognemo inicijativi za održivost u poljoprivredi. Evo recimo pitanje ovih pilića u Nizozemskoj. Tu vidite da za sadašnja situacija nije baš na korist poljoprivrednicima, jer oni de facto e, snose visoke cijenu, a nema nikakvog poboljšanja u e, održivosti. Međutim, e, zahvaljujući nekoliko novih inicijativa, stanje se polako mijenja i tu se sad stvarno uvode bitne promjene i one na kraju donose konkretnu korist za sve one koji su tamo spremni primijeniti te nove nove mjere. Znači, uprava za tržno natjecanje i komisije. Nijukom slučaju ne guše te inicijative, nego pomažu farmarima, poljoprivrednicima e, da ih provedu i postignu jednu e, unosnu održivost. Što se tiče ostalih oblika suradnje, molim, postoji već vrlo jasan okvir u horizontalnim smjernicama za horizontalnu suradnju. Te smjernice se trenutno razmatraju, one su pod revizijom. Znamo da do veljače traje javna konzultacija u kojima se svaki dionik može javiti i zatim ćemo, nakon toga ćemo idućih godina provesti kompletnu reviziju svih horizontalnih smjernica. Prema tome, sada je trenutak da nam date sve svoje prijedloge i sve svoje ideje koje imate i svi dionici su pozvani upravo na to da nam date glede promjene tih horizontalnih smjerica bez obzira da li to išlo prema održivosti ili savezu potrošača i kupaca eh, i proizvođača i potrošača kupaca. Mislim da sam time onda uglavnom na ova najvažnija pitanja odgovorio. Hvala lijepo komisiju, pa onda vraćam riječ izvjestiteljice. Hvala lijepo. I ja bih zahvalila prvo svim kolegama na njihovim prijedlozima i komentarima. Mislim da će to bitno pomoći da se još unaprijedi i poboljša ovo mišljenje. A preporuke koje smo čuli se, mislim, mogu sve uzeti u obzir i inkorporirati u ovo izvješće. I hvala vam puno predsjednik. nemam više što dodati. Hvala i vama. Pa onda samo ukazujem da je rok za amandmane ističe 10. prosinca u 1 u 13 sati u jedan popodne. A zatim mi smo predložili usvajanje samog nacrta mišljenja bi bio 22. siječnja 2020. a nadležni odbor KONT e, namjerava 18. veljače usvajati to izvješće. Pa onda prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je uspostava programa za jedinstveno unutarnje tržište tržišno natjecanje za sva poduzeća, uključujući mala i velika poduzeća, kao i europska statistika. Kao što vidite, to vrlo složen i bogati naslov. Naša izvjestiteljica je kolegica Schmidt-Bauer i za nas je upravo drugi trijalog, to smo dovršili. E, glavni odbor koji je nadležan za to je odbor za tešno natjecanje, mi smo samo pridruženi, a za nas je najbitniji zapravo članak 57. No, e, sad ću dati riječ kolegice Schmidt pa da vas o tome izvijeste. Hvala. Kao što ste rekli, drugi trijalog održat je 18. studenog. Možemo reći da smo samo ograničeno napredovali ti popis svih, e, međutim, stvari koje smo na tehničkoj razini uskladili odobrene. A ono pitanje koje je politički otvoreno i za koje smo mi iz Agrija nadležni se razmatralo na sljedeći način. Područje je bilo triju e, članaka. Jedno je područje primjene, drugi članak se radi, u njemu se radi o pravilima sufinanciranja, a treći članak koji je bio predmetan je bio onaj koji se odnosi na financijski okvir. Sad što se tiče područja primjene, tu su stajališta su zakonodavca vrlo još za sad nisu još dorađena do kraja. Moramo neke stvari u terminologiji uskladiti kako bi na kraju došli do generalnog konsenzusa. Tehničku razinu smo sad razmatranja prenijeli na stručnjake da vidimo kako bi mogli sve prijedloge uspješno uzeti u obzir. U članku o propisima za sufinanciranje fitosanitarne i zdravstvene mjere pokušava vijeće čitavo načelo financiranja preokrenuti, to jest vijeće želi određivanje, odrediti minimalno financiranje, a komisija je protiv toga i to izričito protiv toga, jer smatra da to predstavlja ili moglo bi predstavljati ugrozu po proračun, opasnost. Prema tome, po vijeću bi se jednim provedbenim aktom moglo promijeniti te stope sufinanciranja, međutim, e, naši pregovarački tim parlamenta je to odbio. jasno je, mislimo da se promjene bilo kakvih stopa sufinanciranja ne smiju raditi provedbenim e, aktom, niti se to smije omogućiti da se tako to to Parlament insistira da se o toj važnoj točki i dalje raspravlja na političkoj razini. Zadnja točka koja se odnosi na našu nadležnost Agrija odnosi se na okvir financiranja za program unutarnjeg tržišta i kao što je očekivano bilo i kazano na prvom sastanku, vijeće u ovom trenutku ne želi pregovarati o konkretnim brojkama, jer to su uglavnom recimo to e, ne želi u okviru VFO-a raspravljati, nego i upravo taj manjak jasnoće, transparentnosti u tim raspravama je po nama velika prepreka i mi smo rekli zbog toga da trenutno ne vidimo nikakvih velikih šansi za napredak u pregovorima ako ne budemo raspravljali o proračunu. I zbog toga će se pregovori do daljnjeg staviti na led. Hvala lijepo. Kolegice Schmidbauer. Da li se netko želi javiti za riječ u vezi ove teme? To nije slučaj. Pa unatoč tim ne baš tako dobrim vijestima, mislim da možemo i ovu točku dnevnog reda zaključiti i time bismo prekinuli naš javni sastanak do danas poslje podne u 14.30 kada nastavljamo ovaj javni sastanak Agrija i to sa našim savjetovanjem, saslušanjem o e, reformi zajedničke političke, e, poljoprivredne politike. A sada u 10.30 ćemo početi sa sastankom koordinatora koji će kao i uvijek biti zatvoren za javnost. Hvala vam.